Good afternoon, everyone. We see that more or less uh, we have quorum, so we Dobar dan svima. Kvorum imamo i možemo početi. Točka jedan današnjeg dnevnog reda. Najprije jedna informacija. Imamo prevoditelje za engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, poljski i bugarski, te hrvatski molimo vas da govorite na svom materinskom jeziku ako je za te jezike prevođenje osigurano. Ovo je online sastanak, molim vas sve da poštujete pravila, da stisnete dugme na koje treba stisnuti kako biste se javili za riječ. I još jedna najava, došlo je do manje izmjene u dnevnom redu. Etički aspekti umjetne inteligencije biti će predmetom rasprave tek na sljedećem sastanku krajem lipnja. Na taj način će nam izvjestitelji u smjeni imati vremena za pripremu. Ako se slažete, možemo ovaj izmijenjeni dnevni red usvojiti. Uh, Druga točka dnevnog reda. Odluke koordinatora ću pročitati. 15. lipnja koordinatori su donijeli sljedeće odluke. Imenovali su izvjestitelje za mišljenja na vlastitu inicijativu o neprofitnim organizacijama. Zatim o odgovornosti za štetu po okoliš, zatim za prava e, za skrbe pitanja djece i žene, digitalni okoliš, privatno financiranje, parnice, korporativni diligence i odgovornost, a što se tiče e, manjka lijekova, što je sve veći problem, također su riješeni koordinatori, ali to će biti mišljenje u obliku pisma i nakon toga će biti osvojena na odboru LIBE. Što se tiče demokracije i e, ostaloga također je riješeno, zatim i instrument za podršku 13, 12, 11 i VFO za sljedeće razdoblje i mišljenje na vlastitu inicijativu o integritetu EU institucija. Imaćemo nezavisno tijelo EU-a. Što se tiče trećeg dijela imamo izvjestitelje za ekon o e, van e, sudskoj e, van sudskom izvršenju. Isto tako imamo izvjestitelje za srpanj 2020. Još uvijek nemamo izvjestitelja za to, za subsidijarnost imamo, za komitologiju i za delegirane akte, gospodin Lebreton. Peta točka je peti i predstavka točka šest radionica o odgovornosti poduzeća za štetu po okoliš. Ako bude moguće, imat ćemo i rješene mjere vezane uz COVID. Isto tako imamo amandmane za proračun. Broj 8. Implikacije presude Saveznog suda Njemačke iz svibnja ove godine te saslušanje na tu temu zajedno sa AFKOM. Broj 9 pozvat ćemo određene osobe kako bi dale izjavu pred odborom. Koordinatori su pisanim postupkom odlučili poslati zahtjev vezan uz EXO prema pravilu 145 vezano uz due diligence i korporativnu odgovornost. Broj 2 vezan je uz COVID-19 i revizorski sud. Broj 3 vezan je uz sažeto izvješće za predsjednike. Ako se svi slažu, možemo donijeti ove odluke. Item Treća točka. Zapisnici. Ako nitko nema ništa protiv, e, usvojit ćemo sve e, zapisnike sa prethodnih sastanaka tijekom siječnja, tijekom veljače, 7. 17. 20. svibnja, sve ćemo ih smatrati usvojenima, odnosno prihvaćenima. Subsidijarnost. Dobili smo mišljenje od nacionalnih parlamenta i prijedlog za postizanje klimatske neutralnosti i preinaku uredbe koja je vezana uz europski um, uz europske okolišne propise. A sada moramo provjeriti kvorum i nakon toga krećemo sa dnevnim redom dalje. Imamo kvorum. Čini se da nam se jedan zastupnik javlja za riječ. Izvolite. Gospodin Patrik Prejer javlja se na daljinu. Ispričavam se, samo sam želio reći da e, imamo kvorum. Hvala. Gospodine Lebreton, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. volio bih nešto reći o točci četiri i subsidijarnosti. Upravo smo čuli nešto o Francuskom senatu i Saveznom sudu e, iz Austrije koji se protive uredbi e, koja ne poštuje pravila o subsidijarnosti. To se tiče zelenog plana. Mislim da je to zanimljivo i da treba biti primljeno na znanje. objašnjeno je to da su postavljena dva razdoblja do 2030. godine od 2020. s čime nema problema, a zatim imamo razdoblje od 2030. do 50. Komisija će svakako izraditi delegirane akte i zacrtati daljnju putanju djelovanja kako bi se moglo postići sve željene ciljeve. Iz obje e, zemlje, iz parlamenta pristižu nam jednake poruke, da se ne poštuje načelo subsidijarnosti. Članci koji su vezani uz delegirane akte u TFEU govore da se delegiranim aktima može raditi na izmjenama samo nekih elemenata koji nisu ključni. Nacionalni parlamenti, prema mom mišljenju, jesu u pravu, jer ovdje bi se delegiranim aktima radilo na ključnim dijelovima zakonodavnog akta, a to je u stvari zacrtavanje, putanje djelovanja kako bi se ostvarilo ciljeve iz zelenog plana Dakle, tu se ne radi o ne ključnim detaljima, detaljima i radi se o temi koja je izuzetno relevantna. Hvala. Hvala vama, gospodine Lebreton. Prema pravilu 43 samo smo željeli pružiti informacije. A sada točka 5, manjak lijekova, kako riješiti rastući problem. Imali smo kratko razdoblje za donošenje mišljenja iz odbora ENVI, pa su koordinatori odlučili da će mišljenje biti sastavljeno u obliku mišljenja. Doći će do razmjene mišljenja između koordinatora, a nakon toga će se glasati o mišljenju u obliku pisma. Glasat ćemo na daljinu od 14 do 15 sati danas. Skrećem vam pozornost i na to da zastupnici koji glasuju imaju glasački listić i njihove će se glasove ubrajati. Isto tako možemo ubrajati samo one glasove koji se pravovremeno pošalju. Može se glasati u sobi ili na daljinu putem e-maila s tim da se glasački listić treba isprintati, potpisati, skenirati i poslati nazad. Prije glasovanja moramo vidjeti imamo li kvorum od sedam članova. Imamo. Skrećem vam pozornost i na to da ako željete da vaš glas bude valjan, morate biti prisutni ili fizički ovdje ili na daljinu. Gospodin Lebreton, javili ste se za riječ, izvolite. Hvala lijepa na tome što ste mi dali riječ. Eto, ja kao i svi dobri zastupnici volim se javljati za riječ i zaista bi bila šteta da sada ne iskoristim priliku i kažem nekoliko riječi o tom pismu. Želim vam skrenuti pozornost na sljedeće. Treba poštivati e, parlamentarna pravila, pa sam zato e, e, napisao vrlo kratak tekst. Amandmani predstavljaju poboljšanje. Mislim da je pismo sada kvalitetno i da će biti korisno i za e, odbor Envi. Ono što je zanimljivo i što bih želio reći je sljedeće. Ja sam istaknuo neke prijedloge koje su sada u nacrtu teksta, a to je da se mora dobiti odobrenje za državne potpore kako bismo mogli potaknuti europsku proizvodnju lijekova. I druga stvar je vezana uz licenciranje i uz sporazume koji se na to primjenjuju. Još su dva prijedloga ugrađena u tekst putem amandmana, mislim da je to jako dobro. Tiču se toga da ne bismo trebali biti toliko zavisni o trećim zemljama kada je riječ o proizvodnji lijekova. Mislim da je to cilj koji je u redu. I drugo je da trebamo jačati istraživanja na području javnog zdravlja. Mislim da sada zaista imamo dokument koji jest dobar. Hvala lijepa, gospodine Lebreton. Sada gospođa Melkior, izvolite. Hvala lijepa. Hvala gospodinu Lebretonu koji je radio na izradi ovog pisma. Imam neke komentare vezane uz e, glasačke listiće, ali ću ih proslijediti pismenim putem ili na marginama ovog sastanka. U redu, hvala. Čini se da se nitko drugi ne javlja za riječ. Krećemo na šestu točku. Još samo jednom glasamo od 2 do tri. Dakle, pravila i načela vezana uz mehanizme nadzora komisijinog izvršavanja E, ovlasti, provedbenih ovlasti. Gospodin Sajer, izvolite. Hvala lijepa. E, nisam očekivao da ćemo ovako brzo već govoriti o ovoj temi, e, točci dnevnog reda. Ovo nam nije prvi puta tema u okviru ovog odbora. Pripremljeni su svi amandmani i možemo uzeti u obzir različite izmjene. U ovom velikom prijedlogu mislimo da je važno posvetiti adekvatnu pozornost mišljenju odbora ENVI i osigurati pravilne postupke glasovanja, što je izuzetno važno. Predloženo je 68 amandmana, sve su jezične inačice dovršene i prosljeđene zastupnicima 14. travnja. Došlo je do kašnjenja, ali ipak je u odboru Agri sve dovršeno, pa se 11.6. moglo imati glasovanje. Sada imamo prije, e, preglede svih različitih prijedloga i možemo krenuti sa pripremom kompromisa, a zatim nadajmo se fizički glasati u rujnu. Što se tiče amandmana, ja bih rekao sljedeće. Procedura za provedbene akte mora poštivati načelo proporcionalnosti i subsidijarnosti. Na taj način se treba i poboljšati svijest građana o komitološkom postupku. Osim njihove svijesti, važnije je to da se u svrhu transparentnosti također poštuje taj postupak. Zbog povjerenja građana u Europsku uniju, građani ne bi trebali biti samo izvješteni o odlukama Europske unije, već im treba i objasniti postupke i pozadinu komitološkog postupka i ostalih aspekata. To je vrlo komplicirano za objasniti, ali građani bi trebali biti informirani i dobiti informacije o tome kako funkcionira EU, tko koga nadzire i koje institucije rade što. Na taj način se i zastupnici i zastupnice mogu uključiti u cijeli proces. Način glasovanja i suzdržanost bilo koga treba biti popraćena opravdanjem ili objašnjenjem. To je nešto što su ljudi u odboru podržali. To je jedno od ključnih pitanja, ta tema suzdržanosti nekih država e, članica. Kad kada države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu. O, to je obično slučaj kod političke osjetljivosti akta, a onda se sve prosljeđuje na razinu vijeća na konačnu odluku. Postoje okolnosti kada države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu, u tom slučaju bi se moglo dati dozvolu za određenu e, vrstu robe. Oko toga postoje oprečna mišljenja. Mislim da trebamo vrlo jasno izraziti stajalište parlamenta o tomu. Naš je cilj da građani budu svjesni razloga na temelju kojih se države članice za nešto odlučuju obrazloženja bi bila dobar način da se objasni različita stajališta i da se tako pristupi i medijima u kojima e, kad kada to jest od nacionalne pa i europske važnosti. Transparentnost je također vrlo važan alat za e, promicanje e, problematike, situacija u kojima nema mišljenja Moramo biti transparentni i inkluzivni, a to će se poboljšati ako će države članice dati obrazloženja. E, institucijski kontekst komitološkog postupka bi se moglo poboljšati i mi u tom smjeru ističemo određene prijedloge, recimo vezane uz dostupnost informacija. To je do sada bio problem sa komitološkom postupkom jer se ljude isključivalo od informacija iz različitih eh, razloga i kada je u pitanju vijeće i kada je u pitanju komisija. Isto vrijedi i za scenarije kada nema mišljenja. Eh, želimo veću transparentnost za građane i za parlament. Uz to bilo kakve informacije koje dolaze u parlament moraju doći bez nepotrebne odgode i pred odbore i klubove koji o tome govore. Isto tako želimo poboljšati funkcionalnost registra e, za komitologiju. Trebalo bi doraditi e, sadržaj kako bismo osigurali veću razinu transparentnosti. Tu moju ideju su podržali različiti klubovi, a podržali su i poboljšanu funkciju pretraživanja prema područjima politika, što je ključni element u ovom procesu i mi smo dobili podršku od svih. Dakle, i odgovornost i transparentnost vezani su uz tehničko pretraživanje. A što se tiče kompromisnih rješenja amandmana. Uskoro će biti dovršeni i ja se veselim suradnji sa svim članovima. Nekima se čini da ovo nije tako važna tema, ali mislim da e, već samim time što kasnimo u radu e, na tome e, možemo dosta toga zaključiti. Hvala lijepa, to bi bilo sve. Hvala vama. A sada gospodin Volken, izvolite. Hvala lijepa. Javljam se u ime izvjestitelja u Sjeni. Izvjestiteljica nije mogla poletiti jer je let otkazan. Sve vas pozdravlja i sada govorim u njezino ime. Mislim da je Krajnji čas da ostvarimo napredak u radu na ovom izvješću. Kao što je već rečeno, naglasak treba staviti na tri stvari. Na veću transparentnost, na veću uključenost građana i na opću na opća poboljšanja komuniciranja i pristupa informacijama u svim tijelima, što uključuje i Europski gospodarski i socijalni odbor. Što se tiče transparentnosti, e, dosta je amandmana predloženo kako bismo ojačali transparentnost postupka i povjerenje građana. Konkretno, cilj je amandmana stvoriti detaljniji uvid u procedure, u sastav odbora, u glasanje i procedure glasovanja kako bi sve to bilo pristupačnije civilnom društvu. Usto radili smo na amandmanima koje su predložili zastupnici sa istom namjerom. U svrhu boljeg bolje transparentnosti predložili smo amandman 30, 52 i 62, a isto tako smo uredili pitanje komunikacije između vijeća i parlamenta jer su to jedine izravno odabrane institucije Europske unije. I drugi zastupnici su se pridružili tome i želimo što je ranije moguće vidjeti kompromisna rješenja kako bismo što je prije moguće mogli zaključiti svoj rad na ovomu. Zahvaljujem svim ostalim izvjestiteljima u e, sjeni i veselim se budućoj suradnji te fizičkim sastancima u budućnosti. Hvala gospodine Volken. Gospodine Duran, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Oprostite, na trenutak moram skinuti masku. Neću sada komentirati boje maske ovdje, ali evo vidim da neki imaju boje trobojnice. Dakle, komisija je utvrdila sljedeće. Moramo izaći iz njepe ulice u kojoj se sada nalazimo u ovom predmetu. Zapravo je stanje paradoksalno. Riječ je o pitanju koje se izravno tiče zdravlja, sigurnosti i svakodnevnog života milijuna europljana. Tako da se paradoks pojavljuje u trenutku kada zemlje ne donose odluke i prebacuju odluke na odbore i na komisiju, da komisija ne donosi nikakve odluke, dakle nemamo uopće nikakvog niti parlamentarnog e, nadzora, niti nadzora izvršnog tijela. Naime, zemlje mogu uputiti to pitanje komisiji ako se ne postigne većina. Dakle, ima pravo kada je riječ o transparentnosti i o obrazložavanju mišljenja ili o obrazložavanju glasovanja. I mi ćemo predložiti amandmane kojima se nastoji poboljšati još i više ovu transparentnost. No, krenimo od početka. Zapravo trebamo izaći iz ove ulice koja je protivna i zdravom razumu i demokraciji, jer ako se ne postigne većina, komisija odlučuje, a u našim amandmanima predlažemo nešto obrnuto, odnosno ako se ne postigne kvalificirana većina u tako važnim pitanjima koja se tiču zdravlja i hrane, ne daje se zeleno svjetlo prijedlogu, što znači da zemlje članice moraju u tom slučaju preuzeti odgovornost. I osim toga, ne bismo se trebali samo ograničiti na analizu glasovanja, jer imamo tu i suzdržanih glasova i tako dalje. Ali, e, onda se tu daje zapravo i riječ onima koji nisu niti došli ili nisu imali hrabrosti se izraziti. I to nije dostojno politike i nije dostojno demokracije. Trenutak je sada da konačno zemlje članice preuzmu vlastite odgovornosti i obrazlože građanima ono što čine i ono što ne čine i razloge zašto to ne čine. Izvjestitelj je rekao da će se ovdje povesti politička rasprava među nama o ovom pitanju. Istina, mi smo političari i mi smo ti koji moraju donijeti odluku. I želim jasno reći s time u vezi, dakle, dozvole moraju se izdavati u trenutku kada se postigne kvalificirana većina, a ne obrnuto, jer inače bismo se našli u situaciji u kojoj si jednostavno samo prebacujemo u vruć krumpir. Što se ostaloga tiče, slažem se s izvjestiteljem i s time bih završio i zahvaljujem ostalim izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Gospođa Tisan, izvolite. Dobar dan svima. I ja želim zahvaliti izvjestitelju i predsjedniku na uvrštenju ove točke na dnevnom redu. Znamo da moramo napredovati u ovom pogledu, a znamo također i da komisija čeka mišljenje parlamenta o ovom pitanju. Želim zahvaliti i izvjestitelju na onim točkama na koje je ukazao naročito na ukazivanje na veću ulogu parlamenta i na demokratski nadzor. Želim zahvaliti i drugim izvjestiteljima u Sjeni i reći da se i ja slažem s komentarima gospodina Volkina i gospodina Durana i tu bi mogla otići i korak dalje. u pitanju komitologije i onim pitanjima gdje je Europska unija teško donosi odluke, a to su uglavnom pitanja zdravlja i zaštite okoliša, postavlja se pitanje dosljednosti. Odnosno, Europska unija odlučila je donijeti zakonodavstvo sukladno kojem se izdaje dozvola za plasiranje određenih proizvoda unutar Europske unije Dakle, imamo jedan sustav prije događaja, da se tako izrazim, dakle ante, a ne post pojave proizvoda, a i moramo osigurati da taj sustav funkcionira. Dakle, kada govorimo o komitologiji, ne govorimo samo o institucionalnim postupcima, nego govorimo i o e, usklađenosti sa zakonodavstvom koje je doneseno upravo kako bi se zaštitilo zdravlje građana i naš okoliš trebamo pozvati zemlje na odgovornost zbog e, njihovih stavova, a to se zapravo sada ne čini. To je važno u smislu europske demokracije. Sada više neću duljiti jer mislim da su kolege već spomenuli ono što sam ja htjela reći. Samo želim dodati da ćemo moj klub i ja raditi na amandmanima i želimo napredovati u radu na ovom predmetu što brže i što ambicioznije. Hvala gospođo Tusson. Vidim mm. da gospodin Žabacki nije ovdje. Želi li i tko drugi iz ECR-a uzeti riječ umjesto njega? U redu. Imamo predstavnicu komisije, gospođu Kristensen, koju ću pitati želi li se javiti za riječ. I ako je tako, dajem joj riječ. Hvala vam lijepa na riječi, gospodine predsjedniče. Želim dati samo nekoliko komentara u ime komisije. Želim u prvom redu zahvaliti gospodinu Sajeru izvjestitelju na njegovom radu na ovom predmetu, ali želim zahvaliti i svim ostalim zastupnicima koji su se pozabavili ovim predmetom na kojem radimo već niz godina. I drago nam je što se sada nastavlja s radom na ovom predmetu. Kao što znate, u vijeću za sada nema snaže potpore prijedlogu i s time se moramo suočiti vjerojatno pod utjecajem e, nedavne rasprave na ovom odboru u Ožujku je vijeće održalo raspravu o tome, no svejedno nema velike potpore ovom prijedlogu. Dakle, na prijedlogu će trebati još poraditi i nadamo se da ćemo dobiti jasan mandat e, ili stajalište Europskog parlamenta koji bi nam pomogli da navedemo vijeće da unaprijedi rad na ovom predmetu. Trebamo biti svi svjesni činjenice da ovaj prijedlog podliježe uredbi o komotologiji, a komisija smatra da ova uredba dobro funkcionira. Što se nalazi u ovom prijedlogu? Imamo tu ciljane amandmane kojima se nastoji riješiti konkretan problem na koji smo ukazali i za koji predlažemo rješenja. Dakle, ovo nije revizija uredbe o komitologiji, jer to nije cilj komisije koji ona želi postići ovim prijedlogom. Također želimo reći da nam je drago da uglavnom elementi ovoga prijedloga ne izlaze na potporu, odnosno oni elementi koji se odnose na izračun glasova, zatim e, prizivni odbor, odnosno žalbeni odbor e, i također mogućnost donošenja neobvezujućeg mišljenja i političkih smjernica i također pozdravljamo transparentnost u pogledu glasova zemalja članica. Kao što je razvidno iz današnje rasprave, pojavljuju se još neka dodatna otvorena pitanja. Komisija će ih morati pozorno razmotriti. To je pitanje veće transparentnosti na koje su ukazali svi govornici, a to je pitanje kojim se također bavi komisija i stoga prijedlog sadrži određene amandmane u vezi s time. Kada bi se usvojili amandmani koji su podneseni, trebali bismo ih e, pomno razmotriti kako bismo se uvjerili da su uzeti u obzir svi elementi. Primjerice, e, kada je riječ o imenima predstavnika zemalja članica, to mi nismo predvidjeli kada je riječ o obrazloženju glasovanja zemalja članica. Samo nam je stalo do ovoga poto njega. I dakle, to je prijedlog koji bismo trebali razmotriti. Općenito govoreći, komisija se zalaže za transparentnost, ali trebamo uzeti u obzir i interese koji su u igri. Kada je riječ o prijedlogu u vezi sa obrazloženjem glasova, Moram reći da i to trebamo razmotriti, a naravno i vijeće bi moralo zauzeti stajalište o tome. Nije uobičajeno da se daju obrazloženja glasova, to bi bilo odstupanje od uobičajenog sustava. I trebali bismo vidjeti kako bi to izgledalo u praksi i koje bi namjere parlamenta uopće bile u tom smislu. Imali smo neke amandmane u vezi sa registrom komitologije, odnosno u vezi sa poboljšanjem tog registra i tu nam je drago što možemo reći da već radimo na novom moderniziranom registru koji će, nadam se, razriješiti te dvojbe i nadamo se da ćemo moći dati pristup javnosti tom registru. Dakle, nadam se da ćemo uspjeti razriješiti te dvojbe već krajem ljeta kada ćemo predstaviti novi registar komitologije. Želim izdvojiti one amandmane koji se tiču načina na koji funkcionira uredba o komitologiji, a to su amandmani koji se tiču toga da je preduvjet pozitivan ishod glasovanja u odboru za donošenje odluke. zakonodavac je ovlastio komisiju na djelovanje u ovim pitanjima i na usvajanje odluka koje zemlje članice jednostavno provjeravaju na odboru. Dakle, postoji određeni oblik nadzora, neovisno o tome donese li zemlja članica mišljenje ili ne. Dakle, postoji takav nadzor. Kada bismo preokrenuli sustav eh, prema prijedlozima, onda bismo ga korijenito izmijenili i mi smatramo da bi to bila drastična promjena načina rada koja bi ugrozila učinkovitost samog sustava. I u ovom kontekstu želim podsjetiti na to da je u nizu navrata komisija imala pravnu obvezu djelovati i donijeti te odluke. Dakle, ovaj zahtjev u vezi sa pozitivnom ishodom glasovanja bi u nekim slučajevima otežao komisiji pridržavanje te obveze i dakle spravnog stajališta To bi bilo odstupanje od postojećeg sustava i stoga nismo sigurni kako bi taj sustav funkcionirao. Mi bismo pozvali parlament eh, na se usredotoči na izradu amandmana za ove dijelove urodbe o komitologiji koje sam spomenula prije. Naravno, mi ćemo razmotriti i drugo što bi eventualno parlament usvojio u svojem izvješću, ali evo, tu vas upućujem na svoje prethodne napomene. Na kraju želim reći svima hvala na unapređenju ovog predmeta i šekujemo sa zanimanjem izvješće parlamenta i nadamo se da ćemo nastaviti rad na ovome sa objema institucijama. Hvala, gospođo Kristensen, gospodine Sajer. Hvala vam eh, lijepa, hvala svima na doprinosima i hvala izvjestiteljima o Sijeni na njihovom radu na ovom važnom predmetu. Podsjećam kolege da je komisija na eh, preporuku parlamenta htjela to uvrstiti u svoj program rada u vezi sa zakonodavstvom eh, i parlament osim toga ima čvrsto mišljenje o tome i rado ćemo o njemu raspraviti. Općenito, Moram reći da nismo previše udaljeni jedni od drugih e, u ovom odboru, ali želim jasno reći jest da je moj cilj stvoriti ovim izvješćem okruženje transparentnosti koja će izmijeniti način rada jer postoji određena transparentnost kao što je rekla predstavnica komisije i mi ne želimo to preokrenuti preko noći jer bi to bilo nemoguće bez suradnje i ostalih institucija i osim toga posjećam e, da postoji određeni okvir unutar kojega se vijeće, parlament i komisija moraju kretiti, e, a to je osim toga postupak koji je povezan i sa sudjelovanjem jedne druge institucije. No, to je važan dio našeg zakonodavnog postupka i u svakom zakonodavnom postupku moramo imati ravnotežu između normalne učinkovitosti sustava i možda mhm. preuranjenog iznošenja informacija, ali o tome i ovisi i e, učinkovitost e, sustava i to je zapravo veliki sastavni dio čitavog procesa, a to je transparentnost jer je to zakonodavni postupak koji je složen, ali mnogi lobisti, građani i tako dalje promatraju proces izvana. Dakle, mojim amandmanima ne želim e, izmijeniti čvrsta pravila ovog postupka, nego stvoriti okruženje u kojem će vijeće i razne skupine steći bolju svijest o transparentnosti. Ja sam samo promatrač, odnosno mm, promatrač e, možda neće primijetiti da je došlo do velikih e, promjena to nije naš cilj. No, u svakom slučaju treba poboljšati transparentnost e, i u tom smislu je dobrodošao i registar koji će biti pristupačan e, sudionicima u postupku. No, u svakom slučaju uvažit ću i e, napomene kolega i komisije. Nadam se da ćemo moći nastaviti raditi na ovom predmetu. I još jednom podsjećam da trebamo postići sporazum sa drugom institucijom o ovome, a ja imam bogato iskustvo u tome, u dogovorima, naročito sa vijećem. I razlog zbog kojeg imamo kašenja oko komitologiji i tako dalje, je to što s njihove strane ne postoji niti veliko zanimanje, niti velika volja da se izmijene ti propisi, tako da e, komisija i parlament zajedno moraju izistirati na tome. Hvala gospodine Sajer. Dakle, razmatranje izvješća slijedi u rujnu, a sada prelazimo na točku broj 7, akt o digitalnim uslugama, poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta. Dakle, gospodin Lagodinski je trebao govoriti umjesto gospodina Brera, ali vidim da je gospodin Brejer ovdje i on nam onda može sam predstaviti izvješće. Gospodine Brejer, izvolite. Hvala predsjedatelju, hvala kolegama, hvala prije svega što ste mi povjerili da predstavljam ovaj odbor. Što se tiče izvješća IMKO o aktu o digitalnim uslugama, imali smo sastanak izvjestitelja u Sjeni danas o izvješću IMKO i dobili smo uvjeravanja izvjestitelja a da se on veseli što će dobiti svoje mišljenje i da će ih uzeti u obzir. Izvješće našeg odbora o ovom aktu usredotočuje se na moderaciju i e, uređivanje sadržaja. Mišljenje se usredotočuje na druge aspekte kojima se bavi imko u vezi sa direktivom o e-trgovini i njenim odredbama. Pošto je nacrt izvješća bio ograničen na jednost na jednu stranicu, ograničit se na tri pitanja. Privatnost, nezakonit sadržaj i interkonektivnost. Objasnit ću zašto sam izabrao ova tri pitanja. Kao što vam je poznato, digitalne usluge su prisutne svugdje u našem svakodnevnom životu danas, što znači da sve više ovisimo o digitalnim uslugama koje uglavnom pružaju dominantne multinacionalne e, tehnološke korporacije. Dominantni biznis model o kojem se obično govori kao o e, kapitalizmu nadgledanja počiva na praćenju korisnika, e, koriste se informacije o njima i time se manipulira mikrousmjerenim reklamiranjem. i definitivno trebamo zaustaviti tu praksu stalnog bilježenja svega onoga što radimo na internetu. Neki provajdere i platforme imaju politike i svjesni su kako je to štetno poranjive grupe i kako se često osobni podaci kradu, krade se identitet, prate se ljudi i tako dalje i zato nam je potrebno uspostaviti pravo na korištenje digitalnih usluga anonimno, onako kako čitamo novine ili gledamo televiziju. Isto tako, dominantan biznis model platformi je korištenje algoritama kako bi se forsirao sadržaj koji je senzacionalistički i uključuje poruke koje korisnici zapravo ne žele vidjeti, a ne daje korisnicima kontrolu nad porukama koje će im biti prikazane. Dakle, to zaista trebamo promijeniti, trebamo korisnicima dati kontrolu i to je ključno za rješavanje pitanja neželjenog sadržaja. Isto tako, dominantni biznis model ima za rezultat e, sustavno potiskivanje e, za pravnog sadržaja kao što su recimo izvješće u novinama, e, kritike političkih protivnika, korištenjem filtera koji blokiraju zakonite korisnike sadržaja Kao što vam je poznato, Sud pravde EU nije primijenio zabranu monitoringa na filtere. Zato imamo opasnosti što se tiče slobode istražavanja na internetu i trebamo to urediti tako što ćemo zabraniti filtere a na stotine tisuća ljudi je prošle godine protestiralo protiv toga. Trebamo imati neovisna javna tijela koja će procjenjivati zakonitost takvih poruka. I na kraju tehnološke korporacije vežu korisnike za svoje platforme umjesto da to međusobno povežu sa alternativnim providerima sličnih usluga. To vrijedi i za društvene medije i društvene mreže i poruke i slanje poruka. Dakle, međupovezanost treba u stvari puniti slobodan izbor građanima toga kojoj platformi vjeruju i koju platformu koriste. Kod pripreme ovog nacrta mišljenja primijenio sam participativni proces gdje su korisnici i dionici mogli pridonijeti tom nacrtu i neformalno sam uputio jednu ranu verziju izvjestiteljima u sjeni kako bi mogli biti uključeni, kako bismo vidjeli jer svi isto razmišljamo i da zajedno radimo i da se čuje naš glas u ovoj debati. Siguran sam da biste vi htjeli dodati još neke aspekte ovom mišljenju i veselim se vašim prijedlozima i komentarima u smislu amandmana i proširenja ovog nacrta. Hvala. Hvala lijepa gospodinu Brejeru. Gospodine Sajer, izvolite. Hvala lijepo. E, mišljenje gospodina Brajera govori o važnim aspektima ovog budućeg zakonodavstva, kao što on eh, rekao, uloga internetskih alata i anonimnost u borbi protiv nezakonitih sadržaja. Sve su to važna pitanja, ali moje mišljenje je drugačije što se tiče eh, svrhe, načela i praktičnosti. Mi se obično slažemo kada utvrđujemo eh, neke dijelove problema, ne slažemo se uvijek kako o tome kako to rješavati, ali zato imamo parlament da bismo raspravljali i imamo odbore kako bismo približili ta mišljenja. Regulacija digitalnog tržišta može omogućiti korisnicima da uživaju svoja prava ako se stvori sigurno okruženje. I tu su važni i uvjeti. U tom kontekstu smatram bitnim da naglasim naročito e, sa stajališta anonimnosti da stvarni problem zaštite podataka i krađe podataka na razini EU se vjerojatno ne rješava promidžbom anonimnosti, nego to treba biti rezultat stabilnih i predvidivih pravila različiti regulatorni izazovi treba da se riješe e, usmjerenom, usmjerenim zakonodavstvom. E, sada je u ovom periodu pandemije postalo naročito jasno svima kako je bitna uloga digitalnih usluga. Cilj mora biti usmjeren na ljude, a to ne znači da moramo biti protekcionisti. Imamo kompleksne vrijednostne lance, kolaborativne eko sustave i zbog toga istinski rezultati se mogu postići samo međunarodnom suradnjom i protokom podataka i tome se treba, o tome se treba detaljno govoriti. Sloboda izražavanja je jedna od osnovnih e, vrednota i treba postići ravnotežu između zaštite tog prava i skidanja sadržaja koje se stvara s ciljem da se zavaravaju građani i da se postiče mržnja. Ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da borba protiv nezakonitog tržišta na internetu istodobno treba podrazumijeva zaštitu temeljnih prava. Dakle, te dvije stvari nisu nužno usmjerene jedna protiv druge. U nekim slučajevima nezakoniti sadržaji predstavljaju čak i krivično djelo treba nam pristup nulte tolerancije za, za e, govor mržnje. O, obveza na platformama da riješe sadržane koji su upozoreni na pravovremen način. EU mora postaviti pravne norme da suzbije širenje terorističkog sadržaja sa, na internetu. Naglasio bih da je tu bitno da se to radi na cijeloj teritoriji EU-a i da se brzo, brzo skloni takav sadržaj i e, treba spriječiti širenje takvih sadržaja i stoga je stoga se ne može ignorirati uloga provajdera digitalnih usluga i možemo biti učinkoviti samo ako budemo radili s njima. Skrenuo bih vas pozornost i na vrlo značajan problem različitih e, standardno, čak i krivičnih standarda kojima se regulira sloboda govora i govor mržnje u državama članicama i to predstavlja ozbiljan problem za sve nas. Platforme koje eh, imaju sadržaje trebaju biti odgovorni za taj sadržaj i to se može samo izbalansiranim pristupom što uključuje i platforme koje nisu bazirane u EU. Istodobno, nove obveze platforme moraju biti proporcionalne i jasne kako bi se izbjeglo mm, nepotrebno regulatorno opterećenje, naročito u slučaju malih i srednjih poduzeća za kojih je to najveće opterećenje. Iako ima previše propisa, to ide u korist e, većim igračima na tržištu. Dakle, digitalno okruženje nudi izuzetnu priliku svim korisnicima u Europi, svim europskim kompanijama, ali može funkcionirati na pravi način ako bude sigurno i ako odražava načela koja su već prihvaćena i koje branimo i u svijetu izvan interneta. Teško je povući ove granice E, to nije jednostavno jer se radi o internetu. Okruženje na internetu i van interneta stalno su povezani i sve je to dio našeg jedinstvenog tržišta na kojem radimo. Kao što je rekao gospodin Brajer, trebamo imati striktnije propise o digitalnom sadržaju nego što ih imamo u stvarnom životu. Ja se ne slažem s tim, mislim da su možda tehnike i metode različite, ali propisi ne bi trebali biti različiti za internet i svijet izvan interneta. S tog stajališta čak i ako bismo htjeli da se nešto još više regulira, to ne bismo trebali raditi samo u jednom ili drugom području, nego treba biti harmonizirano i trebamo objediti i ljude da e, to onda takve propise treba uvesti izvan interneta. Dakle, priroda ta dva svijeta, te dvije stvari je različita, ali istodobno trebamo naći tehniku koja stvara neutralan vam pristup e, za oba ta područja. Hvala lijepo i hvala gospodinu Brajeru i kolegama koji su radili na ovom značajnom mišljenju. Hvala gospodinu Sajru, gospodin Volken. Uh, Hvala predsjedatelju. Poštovane kolege, uh, uh, ovo je značajna tema i nalazi se u izvješćima nekoliko odbora. Mislim da je ključno da osiguramo da se glasno čuje glas Europskog parlamenta. Treba nam, dobra koordinacija i zajedničko razumijevanje tematskih točaka između odbora i izvjestitelja koji su ovo uključeni. I drago mi je što u nacrtu izvješća IMKO i ovom mišljenju imamo dosta usklađenosti, oba govori o teme da nam trebaju tome posvećeni instrumenti za rješavanje nezakonitog sadržaja, ne štetnog, nego nezakonitog sadržaja. To je važan konsenzus između ta dva nacrta izvješća, a možda imamo različite ideje o prirodi tih instrumenta, ali bitno je da su suštinski usklađeni ova izvješća. Što se tiče revizije direktive o e-trgovini. Drago mi je što izvješće im koja ne dotiče dva bitna načela ograničena odgovornost i ne smije biti obveze generalnog monitoringa. Dakle, mi trebamo raditi na našoj sugestiji za dodatne instrumente, kao što je onaj koji sam ja predložio u nacrtu izvješća o ugovornom pravu izvješće im koja sadrži dobre odredbe o temeljnim pravima i transparentnosti i naročito dijelim njihovu rezervu po tome da dobrovoljne mjere platforme nisu dovoljne. Tu su još neke vrijedne točke o privatnosti, anonimnosti i međupovezanosti korisno je podsjetiti da nijedna odredba ne bi trebala voditi ni implicitno ni eksplicitno proširenju eksante mjera o učitanom sadržaju preko automatskih filtera. Dakle, nacrt mišljenja gospodina Brejera isto tako zauzima pravo stajalište i pojačava neka mišljenja iz izvješća. Mislim da je naše mišljenje konstruktivan doprinos sveukupnom radu parlamenta u pogledu akta o digitalnim uslugama. Hvala, gospođa Melkior. Hvala, hvala lijepa Patriku Brejeru na radu na mišljenju. Mislim da je važno da imamo mišljenja o izvješćima drugih odbora, jer dosta odbora, kao što je rekao kolega Volken, je uključeno i ovo. I što tješnje surađujemo, to će biti bolje. Jedna sugestija e, koju bih voljela da uključimo ovo mišljenje je sugestija koju, smo, sam imala i za naše izvješće Juri, a to je da nam treba definicija toga što to znači dominantna platforma. Kada kažemo dominantna platforma, mislimo na, na zakon o tržišnom natjecanju, a dominantna platforma e, ne tiče se tamo tržišnog natjecanja možda bismo trebali pokušati da imamo definiciju, da vidimo o kojim platformama govorimo, možda koristimo e, drugu e, terminologiju, da ih zovemo možda sustavne platforme, da ne bismo zbunjivali one koji su čitali zakone o tržnom natjecanju kada budu čitali akt o digitalnim uslugama. Za mene je ključno da potpuno poštujemo povelju o temeljnim pravima u pogledu ovog akta i kao što je Timo Volken rekao da trebamo se držati tri načela direktive o e-trgovini. E, to je klauzula ograničene odgovornosti, zabrana obveze generalnog monitoringa, a tu je načelo zemlje podrijetla e, koja pravi razliku između zakonitog i nezakonitog sadržaja prema zemlji podrijetla i mislim da je ključno da se bavimo nezakonitim sadržajem u aktu o digitalnim uslugama, a nezakonitim sadržajem i moramo insistirati na tome da zabranjuje prakse uređivanja sadržaja koje su diskriminatorne. Slažem se i sa nacrtom mišljenja i Volkinovim komentarima upravo iznijetim da ne bi trebalo imati eksante eh, kontrole, ali mislim da je potrebno da imamo više transparentnosti u politikama platformi što se tiče upravljanja sadržaja. Trebamo potaknuti platforme da rade na odgovorniji način. U drugim područjima, kao što je zaštita podataka, mi tražimo eh, procjenu rizika i mislim da bi taj primjer trebali malo pažljivije razmotriti, tražiti od platformi da procjene rizik od svojih politika uređivanja sadržaja i da se nakon toga održi regulatorni dijalog između platformi i europskog regulatornog tijela. Mislim da je važno da to razmotrimo na razini, na europskoj razini, a da to ne prenosimo samo na nacionalne organe. Dakle, trebali bismo imali središnje regulatorno tijelo da vrši koordinaciju između država članica što se tiče prekograničnih pitanja i trebamo imati mrežu neovisnih nacionalnih tijela što se tiče međupovezanosti i interoperabilnosti. Ključno je da imamo učinkovitu interoperabilnost između platformi kako bi korisnik mogao slobodno izabrati što se tiče prezentacije e, podataka i mreže. Nije dovoljno da podaci budu prenosivi, nego treba imati e, korisnik istinski izbor. Dakle, platforma koja će nuditi izbor između dvije opcije, to možda nije dovoljno. Mislim da ima razloga da imamo pristup u dva koraka. Prvo eh, obavijest eh, provideru koji će dati informacije stranama i treba imati mehanizam za žalbe. Isto tako nezavisni mehanizam za rješavanje sporova i, i i sudski dio, ali svakako nećemo da e, privatni biznis zamijeni naše sudske organe i želimo više jasnoće što se tiče da li je neku odluku e, donio čovjek ili se radilo samo o algoritmu. E, veselim se što ćemo nastaviti rad sa Patrikom Brejerom na tome i kada dobijemo taj zakon ovdje u parlamentu, pošto je ovo važan dosje, kao što je rekao Patrick Breyer, ovo je nešto što je prisutno u našem svakodnevnom životu e, i jedan je od ključnih akata u ovom mandatu. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine Morel, izvolite. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Dobar dan, čujete li me? Čujemo vas. Hvala. Za početak, hvala izvjestitelju i slažem se sa svime što je rečeno o društvenim mrežama, sustavima slanja poruka i potrebi za zaštitom slobode izražavanja i zaštite sadržaja. Vratit ću se na temu prodaje na daljinu. Postoje platforme koje se odriču bilo kakve vrste odgovornosti. To su recimo one najveće poput Amazona i Alibabe. Etuk je nedavno rekao da dvije trećine e, takvih kompanija ne poštuju pravila. Isto tako, internetom kolaju krivotvorine različitih vrsta robe gube se radna mjesta, gubi se e, novac zbog nelojalne konkurencije. Zbog toga bi hosting platforme morale imati nekakve protumjere putem kojih će spriječavati krivotvorine. Isto tako, mora postojati neki mehanizam potvrđivanja identiteta onih koji su pružatelji sadržaja. Uz to, morali bismo imati pravila koja se primjenjuju na online tržišta. Tu treba učiniti više, a otvara se i još jedna tema koju smo spomenuli, a koja se tiče notifikacija i direktive iz 2000. godine. Moramo imati sustav brisanja obavijesti i sustav zabrane ponovnog pojavljivanja izbrisanog sadržaja. Isto tako, ako neke platforme omogućuju tržište i trgovanje nekom robom, a ne čine ništa kako bi spriječavale e, prodaju krivotvorina ili ne čine ništa kako bi zatvorile račune e, ljudi koji se bave nezakonitim radnjama, onda im treba spriječiti pristup europskom jedinstvenom tržištu jer se radi o jednom sistemskom ili sustavnom problemu. Što se tiče stavka šestog, operabilnost treba dići na još višu razinu. A isto tako moramo imati mogućnost otvorenosti i povezivanja kompatibilnih sustava. Jednako tako trebalo bi na neki način moći spriječiti zaštitu intelektualnog vlasništva kod ovakve vrste usluga. U budućnosti bismo digitalne usluge trebali na taj način urediti. Isto tako treba zaštititi s jedne strane slobodu izražavanja, ali s druge strane ne možemo samo tako dopuštati trgovinu krivotvorinama ili štetu po tržište. Veselim se budućoj suradnji na ovu temu. Hvala lijepa. Gospodine Lebreton, izvolite. Zahvalio bih gospodinu Breru na nacrtu mišljenja. Mišljenje je izuzetno zanimljivo, a posebno je zanimljiv jedan ključni aspekt koji se tiče povlačenja nezakonitog online sadržaja. Ja općenito govoreći podržavam ovo izvješće u načelu privatna poduzeća ne bi trebala biti ta koja će donositi odluke o tome što treba ukloniti s interneta vrlo jasno je to da njihovi zaposlenici nisu zato stručno educirani i da bi trebala postojati pravosudna instanca koja će uklanjati određeni sadržaj s interneta. Na taj ćemo način moći zaštititi temeljna prava, a prvenstveno slobodu izražavanja koja je meni izuzetno važno pravo. Uz to želim reći i nešto o jednom možda novom elementu kada je riječ e, o nezakonitom sadržaju, rasističke prirode ili pedofilskom sadržaju, uvijek govorimo o tome da ne želimo širiti lažne informacije, ali u tom kontekstu ja to smatram problematičnim. Znam da neke stvari ovise o mišljenjima ali ja smatram da u ovoj nedavnoj krizi sa COVID-19 jesmo vidjeli probleme sa time što su prave, a što su lažne vijesti, čak i na nekim stranicama vlade i na službenim stranicama za izvješćivanje javnosti. Bilo je i pravih, ali i lažnih informacija i građani na to moraju biti upozoreni. Što se tiče pete točke. Tu je riječ o nezakonitom sadržaju i lažnim vijestima. Tu su te dvije teme objedinjene. Želim vas podsjetiti na odluku Europskog suda za ljudska prava koji tvrdi da je sloboda izražavanja nešto što može kao posljedicu imati um, i uzbunjivanje javnosti i širenje lažnih vijesti. Želi li još netko uzeti riječ? Gospodine Brejer, imate riječ. Hvala lijepa na komentarima. Kratko bih se osvrnuo na nekoliko tema. Što se tiče onoga o čemu je govorio gospodin Zajer pri samom kraju, govorili smo o e, nezakonitom sadržaju. Mislim da ono što je zakonito ili nezakonito offline treba biti zakonito ili nezakonito online. S time se slažem. Usto treba štititi privatnost korisnika i aktivno spriječavati nezakonito postupanje na internetu. Ne bismo trebali internet i tehnologiju koristiti za radnje koje nisu zakonite offline, a želimo ih činiti online zbog toga što zato postoje tehnološke mogućnosti. Slažem se s tim načelom da treba štititi temeljna prava i na internetu i izvan njega. A sada nešto o komentarima zastupnika Tima Volkena. Ja se u potpunosti slažem s time da u kontekstu akta o digitalnim uslugama trebamo urediti pitanje zakonitog i nezakonitog sadržaja, ali ne nužno štetnog sadržaja koje je teško definirati usto je vrlo teško poštivati vodeća načela direktive o trgovini. Mi bismo morali vrlo jasno navesti da želimo da se poštuju sva načela iste direktive. Govorila je i kolegica Karen Melkior ja se slažem sa svemu što je rečeno o dominantnoj platformi. Moramo pojasniti što pod time podrazumijevamo i na što točno mislimo. Uz to mislim da trebamo tu ugraditi i tekst o transparentnosti i o politikama moderiranja sadržaja. Treba raditi na svim tim elementima. Što se tiče komentara gospodina Emanuela Maurela želim reći sljedeće. Glede sadržaja imamo točku 1 u nacrtu mišljenja gdje o tome jest riječ. Piše da se od internetskih tržišta može tražiti verificiranje računa komercijalnih subjekata ili prodavatelja putem interneta. Dakle, takav zahtjev može postojati, platforma koja im omogućuje poslovanje može dobiti zaduženje da ih provjeri. Sve u svemu, kada je riječ o sukladnosti s propisima, sve je u rukama nadležnih tijela. Slažem se sa svime što je rečeno o platformama kao privatnoj policiji Mislim da trebamo razmišljati o tome da nadzor i provedbu zakona stavimo u ruke pravosudnih tijela i policije. Ne želimo da nam američke tehnološke kompanije budu zadužene za provedbu propisa i zakona. To ne želimo. Čuo sam ono što je gospodin Morel rekao, čuo sam kritike i mislim da mi takvim kompanijama niti ne bismo poklonili svoje povjerenje. Govorio je još jedan zastupnik i ja se u apsolutno slažem sa onime što je rečeno o lažnim vijestima. Lažne vijesti nisu isto što i nezakonit sadržaj. Mislim da je to u nacrtu mišljenja jasno rečeno, ali možemo to dodatno jasnije formulirati. Važna je razlika između lažnih vijesti i nezakonitog sadržaja, kao i neželjenog sadržaja, e, recimo rasističkih istupa i slično. Ne možemo korisnicima prepustiti procjenu što je kakav sadržaj. Moramo znati što je to zakonit sadržaj, a uz to korisnicima moramo omogućiti da upravljaju time kakav sadržaj će im biti prikazan ili predložen. Timo Volken to u nacrtu izvješća i predlaže. Hvala svima koji su se javili za riječ i iznijeli svoje komentare. Veselim se amandmanima. Rok je postavljen do srijede ovog tjedna. Mislim da možemo zajedno surađivati na poboljšanju izvješća. Ujedinimo se i zajedno na temelju vlastitih vrijednosti poboljšajmo ovo izvješće i to na jedan hrabar i ambiciozan način kako smo i pristupili od samog početka ovoj raspravi. Nemojmo iznevjeriti svoje građane, već im zaštitimo njihova ugovorna i internetska prava. Hvala lijepa. Evo, kao što je gospodin Bre rekao, u podne u srijedu je rok e, za predaju amandmana. A sada točka 8. E, završili smo, završili smo dio rada o lijekovima, a sada je tema nova industrijska strategija za Europu. Gospodine Lebreton, izvolite. Hvala lijepa. Mislim da je jako važno da ITRE odboru damo svoje mišljenje o ovom izvješću vezanom uz novu industrijsku strategiju za Europu. Radi se o temi koja je u ovoj situaciji jako važna prolazimo kroz tešku krizu s COVID-19 i trebamo si postaviti pitanja o industrijskoj strategiji za Europu. Moramo pritom pomiriti dva zahtjeva. Treba zaštititi strateške interese, a treba omogućiti i trgovanje s ostatkom svijeta. Ta dva cilja trebaju biti uravnotežena. Kriza s COVID-19 je, po mom mišljenju, jasno pokazala da veći naglasak treba staviti na prvi zahtjev, a to je zaštita vlastitih strateških interesa. Treba čuti i ono što je vijeće nedavno izjavilo. Štiti se industrijske ekosustave, a najvažnije među njima treba učiniti strateški nezavisnima i dati im prioritetno mjesto u svemu što činimo. To se tiče i elektroničkog sektora, digitalnog sektora, automobilskog sektora, svemirske industrije, zrakoplovstva, energetike, tekstila, zdravstva, obnovljive energije, trgovine te e, gospodarske ekonomije u e, zajednici. To su jako važne teme i moramo se pridružiti zahtjevima vijeća da se bolje zaštiti te sustave. Morali bismo ponovno lokalizirati one industrije koje su ključne u ekosustavu industrije. Morali bismo i diversificirati izvore opskrbe. Ne bismo trebali ovisiti o jednoj zemlji ili šačici zemalja. Moramo omogućiti fleksibilnost industrije na razini Europe kako bismo imali mogućnost proizvodnje u hitnim i žurnim situacijama. Jednako tako države članice moramo pozvati na to da se stvore zalihe zalihe medicinske opreme ili FFP2 masaka i slično. Uz to moramo osigurati da sve što uvozimo predstavlja proizvode koji poštuju naša okolišna, zdravstvena i sigurnosna pravila i propise. Nadalje, moramo se ponovno baviti zelenim planom koji komisija postavlja kao prioritet. Moramo razvijati i osmišljavati zelene tehnologije te pritom razmišljati o ugličnom otisku i o granicama. Postoje tu e, i neki specifični ciljevi, recimo taj da nova industrijska strategija za Europu potakne inovacije u svim sektorima gospodarstva, a s posebnim naglaskom na umjetnu inteligenciju, što smo spomenuli u brojnim drugim izvješćima. Eto, to bi ukratko bio moj osvrt. Hvala gospodine Lebreton, a sada gospođa Anđelika Nibler. Izvolite. Ja, vielen Dank, Herr äh, verehrte Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi kolege. Želim zahvaliti izvjestitelju na njegovim obrazloženjima i imam tri napomena o ovoj temi. Prva je sljedeća i vrlo općenite prirode. Naime, u klubu smatramo da trebamo novo usmjerenje za industrijsku strategiju, no u ovoj raspravi uvijek je važno razlikovati ono što se događa u zemljama članicama, što moraju one činiti i što mora činiti Europa. Europska unija naime je nadležna za funkcioniranje unutarnjeg tržišta, za otvoreno jedinstveno tržište i za pravedno tržišno nanacjecanje i za prekograničnu infrastrukturu, za ulaganje u istraživanje i razvoj. To su naročito potrebna područja i tu mislim na zeleni plan i na digitalizaciju. I moramo utvrditi također da trebamo što manje birokracije stvoriti na europskoj razini. A posljednje područje koje je posebno važno i koje je otvorila kriza koronavirusa, a to je pitanje samostalnosti. Dakle, kriza je istaknula gdje tu postoje i ograničenja i to je već spomenuo i gospodin Libroton i to želim podržati također i u ime svojeg kluba. Dakle, uvijek moramo paziti da ne dođe do izolacije i protekcionizma na našem jedinstvenom tržištu i to treba ovo stajalište i odraziti. Druga napomena odnosi se na pitanje za koje smo mi nadležni u ovom odboru. Mislim da će moj e, klub e, još uložiti amandmane na pitanje digitalizacije javne uprave. E, govorili smo upravo o ukidanju birokratizacije i također kada je riječ o digitalizaciji javne uprave, tu se nudi velika prilika za to da mala i srednja poduzeća koja moraju prikupljati dokumentaciju mogu to riješiti elektronički. Mislim da tu postoji također i velika prilika za inovacije u našim poduzećima. Kada bismo imali recimo jedan jedinstveni one-stop shop kojem predati su svu dokumentaciju, to bi doista pridonijelo digitalizaciji javne uprave tu imamo velike prilike za naša mala i srednja poduzeća. I također kada je riječ e, o pravu društava, započeli smo sa digitalizacijom e, i u socijalnom e, području i sada treba prijeći također i na digitalizaciju društava i zato bismo trebali u odboru trebali razmisliti o tome kako to unaprijediti kako možemo koristiti sve više digitalne prilike kako bismo olakšali poslovanje našim poduzećima. To je recimo pitanje i pametnih ugovora, takozvanih smart contracts koje nalaže također i kriza e, koronavirusa. I posljednja napomena koju želim spomenuti jesu javni natječaj, ako sam dobro shvatila. To je važno za naša poduzeća koja se svakodnevno sada bore za preživljavanje i mislim da moramo o tome razgovarati i također imamo i e, direktivu koja je donesena o tome koju moramo prenijeti naša zakonodavstva iduće godine i trebamo još promisliti o tome što učiniti dalje. E, komisija je dala neke prijedloge u tom e, smislu kako bismo spriječili stečajeve poduzeća. Kada bismo spriječili takve stečajeve i kada bismo pojednostavnili pravni okvir, recimo o tome se u Njemačkoj sad razgovara kako e, redefinirati pitanje prezaduživanja i mi bismo mogli isto uzeti to u obzir kada želimo zaštititi naša poduzeća. Hvala. Dakle, u tom području e, ćemo podnijeti amandmane, dakle digitalizacija, kako možemo olakšati digitalizaciju i pitanje stečaja poduzeća. Evo, to sam još htjela nadodati uz ono što je istaknuo kolega Le Breton trebamo vidjeti kako u strateškim e, sektorima možemo biti neovisni u Europi, ali ne u smislu zatvaranja u Europu, nego kako možemo i na taj način e, ostati dalje privlačni za investitore iz čitavog svijeta. Hvala. E, Hvala lijepa. Nibler, gospodin Volker, izvolite. Hvala lijepa. Kolege i kolegice, usred smo globalne zdravstvene krize. Uz zaštitu života građana moramo štititi i dobrobit i poduzeća. Ovo je utjecalo na okoliš, na ekonomiju i korijenito izmijenilo način života građana. Pandemija je ukazala i na slabosti ključnih industrija poput automobilske, prehrambene, farmaceutske i brojnih drugih. One se već suočavaju sa manjkom kapaciteta i sa prekidima u lancu opskrbe ili proizvodnje to je nešto što utječe na gospodarski rast na globalnoj razini. Sve ono što je krenulo još i prije pandemije danas je još akutnije izraženo. Zato bih želio istaknuti neke od stvari koje u izvješću nedostaju ili nisu jasne. Kao prvo, ekonomski, politički, i društveni sustavi i tekako ovise o digitalnoj infrastrukturi koju treba hitno prilagoditi ovim novim izazovima. Digitalna infrastruktura i alati pokazali su se ključnima u ovom golemom povećanju korištenja digitalnih alata i tehnologija bez presedana, recimo u obrazovanju i komunikaciji. Zato u stvarnom vremenu, tijekom pandemije, moramo raditi na odgovoru koji će biti spreman. Uz to trebamo imati dostupnost do najudaljenijih regija kako bismo se mogli nositi sa budućim globalnim izazovima i kako bismo globalno bili konkurentniji. Mi kao odbor za pravna pitanja ćemo dovršiti svoja izvješća umjetnoj inteligenciji uskoro i to me veseli. Zašto spominjem umjetnu inteligenciju? Pa u proizvodnji struje E, Europe teravati sati se svake godine gube zbog vjetroelektrane, ali treba nam proizvodnja energenata, treba nam vodik i trebaju nam resursi koje moramo pokrenuti u svrhu um, što brže prilagodbe sustava dekarbonizaciji. Uz to moramo imati oporavak koji je otporan i koji je nezavisan. Pokazalo se da postoji međusobna povezanost svih sastavnica u sustavu, ali moramo graditi otpornost, a posebno održivost kada je riječ o suočavanju sa budućim izazovima, posebno klimatskim. Europski zeleni plan mora ostati okosnica europske industrijske strategije jer postoji golem potencijal za nova radna mjesta, za jaču i čišću ekonomiju. Usto moramo imati klimatski ne neutralne poslovne ideje koje će omogućavati i unutar i izvan Europe obuhvaćanje svih sektora. I još jedna posljednja napomena o ovom mišljenju. Komisija navodi 14 najvažnijih ekosustava, ali pritom ne poziva na stratešku nezavisnost svih tih ekosustava, nego samo pet strateška digitalna infrastruktura, recimo 5G i kibernetička sigurnost. Drugo, ključne tehnologije, robotika, blockchain, data clouds i tako dalje. Treće, svemir. Četvrto, ključne sirovine za farmaceutiku, baterije, akumulatore i automobile. I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 Dobar dan svima i hvala vam eh, na tome što ste upriličili ovu raspravu. Želim se osvrnuti na tri točke za koje mi se čini da nisu sadržane u ovom predmetu. Mislim da ćemo se tijekom sljedećeg tjedna morati osredotočiti upravo na to. Na prvom mjestu je zaštita okoliša, to su spomenuli već neke kolege, ali već imamo obveze u pogledu zaštite okoliša. Primjerice, To su obveze koje se tiču radnika u industriji. To su obveze koje sadrže i ugovori i također sporazume iz Pariza, a on predviđa i tematike poput e, i sigurnosti i zaštite na radu. na istom tragu, iako to možda ne ulazi strogo u našu nadležnost, moram e, posjetiti na činjenicu da energetska učinkovitost uživa prvenstvo i kada je riječ o ovom izvješću. U vezi sa energetskom e, učinkovitošću, i to smo primijetili također tijekom ove krize, mislim da trebamo povećati neovisnost e, u čitavom nizu sektora kako bismo zadovoljili neposredne potrebe građana Europe. Dakle, naša industrijska strategija treba ići upravo u tom smjeru. No kako bismo to postigli, moramo raspolagati instrumentima i mjerama, primjerice porezom eh, za prekogranične emisije ugljika i to bi bio jedan način i za prikupljanje vlastitih sredstava. No, Postoje još e, neke aspekte koje naša industrijska strategija treba uvažiti, a to su također i e, tvari koje se ispuštaju u atmosferu. I još jedna napomena u vezi sa zaštitom okoliša odnosi se na sigurnost naše infrastrukture. Mnogi objekti su zastarjeli i mogu izazvati nesreće koje bi mogle imati katastrofalne posljedice. zakonodavstvo bi trebalo spriječiti više nego liječiti štetu koju mogu prouzročiti nesreće u industriji. Tu postoji mogućnosti zatvaranja energetskih postrojenja koja su zastarjela i treba se pozabaviti pitanjem sigurnosti zaštite na radu i u kemijskoj industriji primjerice. Europska unija možda nema mnogo ovlasti na tom području, ali to treba također ući u industrijsku strategiju. Također se trebamo usprotiviti svim proizvodima i načinima proizvodnje koji ugrožavaju zdravlje radnika prije nekoliko godina poduzelo se nešto u tom pravcu, ali nije daleko stiglo. Također, trebamo e, priznati i kategoriju kaznenog dijela iz područja zaštite okoliša. Za to još ne postoji jedan učinkoviti sustav sankcija. Zatim, e, prešao bi sada na područje socijalnih pitanja gospodarska tranzicija treba biti i socijalno pravedna. To je važno istaknuti. Što time želim reći? Smatram da to ulazi u nadležnost odbora Juri. Dakle, načelo nediskriminiranja i kada je riječ o sredstvima koje Europska unija raspoređuje po našem teritoriju, ali to se tiče također i prekvalifikacije i usavršavanja radne snage. Zatim, digitalizacija. Digitalizacija treba biti u službi društva i gospodarstva kako želimo. Dakle, ona je sredstvo, a ne cilj. Digitalizacija također ne smije ugroziti uvjete u kojima radnici obavljaju svoj posao. Moramo također zaštititi zviždače. I ne smemo dopustiti da plan oporavka koji prati ova industrijska strategija ugrozi prava radnika. Upravo suprotno, moramo naglasiti dostojanstvo radnika. I još e, posljednje pitanje koje spaja socijalne i ekološke aspekte jest pitanje koje se odnosi na e, zaštitu okoliša i zaštitu prava radnika u delokalizaciji poduzeća. To se treba zapravo primijeniti na čitavo europsko gospodarstvo. I na kraju želim spomenuti i pitanje demokratičnosti. Već smo govorili o trgovini Mislim da trebamo poduzeti mjere kako ne bismo bili izloženi napadima stranih poduzeća u trenutku kada bismo uveli stroge ekološke mjere. Također e, trebamo spriječiti utjecaj lobija na donošenje odluka, naročito kada je riječ o industrijskom sektoru. Imamo jedan e, dosta značajan primjer iz sektora plina Zeleni plan nam e, mora omogućiti da okrenemo leđa fosilnim e, gorivima i također trebamo donijeti demokratske mjere koje će ograničiti utjecaj e, lobista, naročito za fosilna goriva, na naše postupke donošenja odluka. Evo, bit ćemo precizni kada bude došlo do podnošenja amandmana, ali u svakom slučaju tu ima prostora za velika poboljšanja. Hvala. Riječ ima gospodin Morel.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 davanja prednosti ulaganjima u onih 14 ekosustava koja su spomenuta. Ključna riječ je neovisnost. To treba precizno protumačiti jer eh, ja smatram eh, da europsku trgovinsku politiku treba preusmjeriti i da treba pojačati kontrolu u strateškim područjima i to daleko više nego što je to slučaj sada. Slažem se s onime što je rekla gospođa Tusa o ekološkoj tranziciji i o e, pitanju socijalne pravde. Ne možemo imati pravednu tranziciju ako je ona tranzicija koja šteti europskim radnicima. To je ključan aspekt, e, naročito u kontekstu gospodarske krize koja nam prijeti i koja će najvjerojatnije biti najgora kriza koju je Europska unija doživjela od e, postanka. Što još nedostaje? Prvo, spominju se industrijski ekosustavi koji trebaju uživati stratešku neovisnost, tako stoji u tekstu, ali mislim da trebamo državnu potporu staviti u srce ove strategije ne smijemo se ovdje suzdržati. Treba nam aktivna intervencija vlada u gospodarstvo, a to znači i državne potpore. Do sada smo imali previše doslovna tumačenja svjetske trgovinske organizacije ovog pitanja, ali privatni sektor ne može provesti ekološku tranziciju bez javne potpore i zbog toga treba revidirati u potpunosti naše zakonodavstvo o državnoj potpori. Drugo, i to je već spomenuto i tu trebamo brzo djelovati, je pitanje javne nabave. Trebaju nam e, subvencije i nabava koja se odvija na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini. I to je zapravo pitanje koje se sada razmatra u parlamentu. To sam spomenuo već u prethodnom sazivu. Naime, treba postojati jedan akt na europskoj razini, kao što to čine svi kontinenti. Amerika to čini, Azija to čini i Europa ne smije zaostajati u tom smislu u svjetskoj trgovini. Trebamo se usredotočiti na to i usredotočiti se na ulaganja koja su ekološka i koja se temelje na solidarnosti. Hvala, gospođo Valtman, imate riječ. Ja, Hvala gospodinu Le Bretonu na prijedlogu izvješća koji spominje aspekte koji su važni, dakle trebaju nam mjere koje će pomoći sektorima da izađu iz ove krize. Mnogi sektori su zahvaćeni i to teško posljedicama krize koronavirusa i ja smatram da trebamo strukturirano djelovati i također pomoći poduzećima tamo gdje je to potrebno. Također slažem se s izvjestiteljem u tome da nakon krize moramo temeljito preraditi buduću strategiju za industriju. I zato već radimo na konkretnim prijedlozima i amandmanima. No ovdje se želim zahvaliti kolegici Nibler koja je konkretno ukazala na određene aspekte i mm, nadam se da ćemo se uspjeti dobro sporazumjeti oko toga. Hvala vam lijepa. Hvala. Želi li predstavnik komisije, gospodin Niklas, uzeti riječ? Hvala. Dobar dan. Hvala, predsjedniče. prema našem stajalištu strategija iz Ožeka ostaje na snazi i to također čujemo iz razgovora sa zemljama članicama trendovi koji su bili na snazi prije krize su i dalje prisutni. Mnoga poduzeća nastoje ravno ravnotežu između globalizacije i lokalizacije. Nažalost, zvuk je jako, jako loš i prevoditelji ne mogu sve razumjeti. Postoje neki elementi koji su spomenuti i u raspravi. U prvom redu tu je inovacija i također zelena tranzicija što zahtjeva i globalnu suradnju i izbjegavanje određenih ovisnosti koje je razotkrila kriza koronavirusa, naročito ovisnost o nabavi lijekova i zaštitne opreme. Komisija E, želi jednu otvorenu stratešku autonomiju, dakle želimo iskoristiti globalne lance vrijednosti, ali ujedno osigurati neovisnost e, i već su spomenuta područja u kojima je to potrebno, gdje je potrebno ostvariti stratešku neovisnost. U planu oporavka predlažemo jedan europski instrument za strateška ulaganja koji će predvidjeti e, ulaganja do 150 milijardi eura u kritičnu infrastrukturu, sirovine i tehnologije koje su potrebne za digitalnu tranziciju, što uključuje i proizvodnju u Europi. Kao što je gospođa e, Nibre spomenula, bitno je pitanje insolventnosti i poduzeća. To svakako trebamo izbjeći. Trebamo izbjeći da poduzeća, mala i srednja poduzeća koja igraju ključnu ulogu u ovim vrijednostnim e, lancima podlegnu stečaju. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Mr. Le would you like to take the floor? Euh, très brièvement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont exprimées et qui vont donc euh, apporter euh, des enrichissements à à, à ce projet d'avis. Euh, imamo bogatu raspravu koja obogaćuje ovo nacrt mišljenja. Ovo je doista bitna tematika. Tu se promišlja o novoj industrijskoj strategiji u Europi i među pracima koje smo razmatrali Imamo i ono što predlaže gospođa Nibler. Tu ulazi i ponovno pokretanje poslovanja malih i srednjih poduzeća. Mislim da možemo to još spomenuti. Gospodin Folken je također govorio o tome kada je spomenuo digitalnu infrastrukturu. zbog krize koronavirusa moramo se usredotočiti na to. Naravno, gospođa Tristan, što ne iznenađuje, bih htjela razraditi ekološke aspekte koje jesmo spomenuli, ali možemo naravno i poraditi još na tome. Uvažavam ono što je rekla o potrebi da se osiguraju bivše industrijska područja i naravno trebamo reći da nova industrijska strategija koju svakako želimo ne smije značiti da ćemo žrtvovati pravila koja se tiču kleveta. Također, mm, čuli smo prijedlog koji se tiče popušanja odredaba o državnoj potpori i s time se slažem. Mislim da je ispravno reći da privatni sektor ne može sam snositi odgovornost za zelenu tranziciju, niti za ponovno pokretanje gospodarstva nakon e, krize koronavirusa. Dakle, trebamo razmotriti ponovno ove stroge odredbe koje se u ovom trenutku primjenjuju na državne potpore. Drago mi je što se gospođa e, Vesna slaže sa većinom e, prijedloga iz mojeg nacrta izvješća. A želim istaknuti da je komisija rekla nešto zanimljivo, odnosno o ravnoteži između globalizacije i e, lokalizacije. Mislim da je to središnje pitanje na kojem treba razraditi našu buduću industrijsku strategiju. Evo, mislim da će naše mišljenje biti od velike koristi odboru ITRE. Evo, samo posjećam da je rok za podnošenje amandmana 23.6. do 18 sati poslije podne. Također e, usvojen je i e, e, pisma o nedostatku lijekova. I želim čestitati izvjestitelju gospodinu Lebretonu. Želi li se tko javiti za riječ pod točkom razno? Ne onda se vidimo sutra u 9 sati. Hvala vam lijepa.